pisanim putem odgovarajući prigovor koji ćemo prenijeti odboru za pravna pitanja. Zastupnica Zimer je e, predala e, žalbu vezanu za zastupnicu Eleonoru Forencu e, koja